Hvala vam lijepa. Dobro jutro. Nakon proširenog predsjedništva koje je dugo trajao i nije još završio, moramo nastaviti e, sa normalnim postupkom. Želimo otvoriti redovitu sjednicu SEDA. Dobro jutro želim svim zastupnicima i gostima Dopustite da počnem sa uobičajenim postupkom. Podsjećam vas da je naš sastanak se prenosi na internetu što se tiče e, jezičnog režima, e, dakle prioritet je dan punim članovima SEDA, a sada prelazimo na usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, smatram da je dnevni red usvojen. Zapisnik imate zapisnike e, priješnjih sjednica SEDA od 3. i 4. svibnja kao i od 8. E, lipnja. Vrijeme za podnošenje e, rezervi ili primjedbi je do kraja današnje sjednice Be, ako nema nikakvih primjeti, smatrat ću da su zapisnici isto tako usvojeni. Hvala vam lijepa. Imam jednu informaciju o mojoj posjeti Kijevu i istočnoj Ukrajini bilo je to kombinirano, dakle tu su bila tri zastupnika koja su e, putovala zajedno sa mnom iz triju različitih klubova i ja, bili su to e, Petrus Ostrevičius, litvanski zastupnik Aldea, kao i gospođa Rebeka Harms iz Zelenih. Gospođa Rebeka Harms također je sudjelovala u e, kijevskom dijelu programa, dok je e, nas dvoje, ja i Petras Ostravičius, mi smo sudjelovali u e, dakle dijelu puta u istočnoj krajini, dakle vlakom smo putovali do Slovjanska na kontaktnu točku Majorskom i zajedno sa e, kontaktnom e, crtom sa okupiranim područjem 700 km sve skupa je bio taj put tijekom samo jednog dana, uključujući neke škakljive točke u FDK, dakle zatvaranje i okončili smo, završili taj dan i, i prespavali u Dniprovu. Potom smo proveli još jedan dan u Kijevu gdje smo imali cijeli niz sastanaka, uključujući i sastanke na visokoj razini u prostorima e, e, krimsko-tatarskom, e, dakle u novom stožeru Mečlica, to je u e, vrlo teškom e, situaciju, Mi smo se sastali s Mustafom e, Mađlilevim. On je bio ljubazan da podijeli s nama svoje viđenje situacije na Krimu. Refert Tubarov, jedan od vođa, je također bio na tom sastanku kojeg smo prije susreli se s njim tijekom misija SEDA E, slažem se s Elijevim prijedlogom e, i dakle i prijedloga Michaela Galera da je potrebno još jednom da se pokušaju organizirati daljnji e, posjeti seda. To želim, ne želim Želim vas samo informirati, a sada dopustite da prijeđemo na prvu točku našeg, naše rasprave o meritumu, a to je razmjena mišljenja o zaštiti svemirskih infrastruktura za europsku sigurnost i obranu i zadovoljstvo mi je i čast što mogu zaželjeti dobrodošlicu našim e, trima istaknutim panelistima. Prvo je gospodin Alain Ratier, koji je glavni direktor e, EUMET SATA, Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita, dakle institucije koja se posebno usredotočuje na rad meteoroloških satelita, europskih meteoroloških satelita. Potom je tu vrlo dobro poznat vama Filip Brunet, direktor u e, općoj upravi GROW i posljednji naš gost, e, ali ne najmanje važan, gospodin Rolf Densing, koji je direktor odjela za operacije i odgovoran je e, i voditelje Europske svemirske agencije ESE. Kolege, dopustite da bez danje odgode dam riječ našemu prvome govorniku, gospodinu Alenu Ratijeu. Gospodin Ratije, imate riječ. Predsjednice, hvala lijepa na ovoj prigodi dat ću vam e, jedan pregled satelitskih operacija, a prvo ću vrlo kratko e, predstaviti što EUMETSAT jest i da zašto je infrastruktura e, ključna, od ključne važnosti za europske građane. dakle, imamo 30 država članica, dakle imamo države članice izvan EU Europske unije kao što su Švicarska, Island i Turska. Dakle, e, mi radimo sa devet satelita u orbiti e, u ovom trenutku i naše je poslanje, vrlo kratko rečne, da e, promatramo i da podupiremo davanje prognoza o vremenu i promatranje oceana, promatranje klimatskih promjena. Imamo vlastite misije, dakle imamo devet satelita u orbiti, mi smo vlasnici šest takvih satelita, pretežno meteoroloških, ali isto tako e, imamo operacijske misije u ime EU-a u okviru programa Kopernikus. Ta infrastruktura je od ključne važnosti za europske građane zato jer eh, pratimo vremenske prilike, a isto tako one vremenske prilike koji imaju veliki učinak, učinak na sigurnost građana, eh, što je važno za zaštitu građana i eh, imovine, ali i za neke druge stvari kao što ćete kasnije vidite. Ovo je praćenje vremenskih prilika u realnom vremenu, radi se o jednoj pješčanoj oluji ali mogao sam vam pokazati naravno e, recimo e, pješčane oluje u Afganistanu gdje pratimo od minute do minute i to naravno ima velikog učinka na vojne operacije. Drugi primjer Ovdje se radi recimo o oblaku pepela, također pratimo e, oblake e, pepela koji nastaju kao posljedice erupcije vulkana. Ovo su e, geostacionarna orbita, dakle naš sustav je za jednički integrirani sustav zajedno sa SAD-om. Dakle, mi e, djelujemo u jednoj orbiti, a SAD u drugoj orbiti. Mi imamo potpunu pokrivenost, ali isto tako e, međusobno razmjenjujemo podatke. Dakle, to je u potpunosti integrirani sustav i kao što e, ćete vidjeti, to je sustav za dvojnu uporabu. Dakle, ovaj sustav koriste se za vremenske prognoze do 12 dana, a Isto tako možete dati prognoze za e, bilo koje mjesto na svijetu od 6 e, sati do 12 dana unaprijed. Nekoliko elemenata politike mislim da je važno jer vi se ovdje bavite E, pitanjima informiranosti o stanju u svemiru, što ima nekih zajedničkih obilježja. Kada e, govorimo o praćenju meteoroloških prilika, nitko ne može učiniti sve e, sam, već moramo biti uključeni u globalni sustav. Dakle, ono gdje je koordinatorsku ulogu ima međunarodna meteorološka organizacija, a mi naravno temeljem toga koristimo podatke podatke za oblikovanje naših politika imamo neovisne kapacitete iz naše geostacionarne orbite, zato jer je to zaista od ključne važnosti za zaštitu e, života građana i imovine. Ne možemo naravno imati neovisne kapacitete, ali ono što e, je naš cilj jest autonomija, a to znači imati kontrolu našeg dijela sustava koji nam pruža koji pruža e, dio e, promatračkih e, podataka, ali to su dobri podaci i kvalitetni. Imamo otpornosti, naravno nastavljamo suradnju. Važno je također shvatiti da je vrlo važno Naime, SAD naravno dobivaju puno više informacija nego što daju. Sada ću prijeći na samu srž današnje rasprave. Imamo dakle e, strukturu koja se može dvojno koristiti, dakle meteorološke e, službe je važna sastavnica na to, imamo koncept vodeće nacije, imamo alate za e, prognoze. Ako pogledate u praćenje meteoroloških prilika, to je vrlo važno za praćenje regionalnih kriza. Možemo Mm, recimo e, naime probuđeni smo e, u noći prije napada na e, Irak bila je pješčana oluja i Amerikanci su nas upozorili na to i napad je morao biti odgođen za jedan dan zbog te pješčane oluje to je dio je naravno Takvi podaci nužni su za potporu različitih vrsta operacija. Imamo također vrlo dobru visoku rezoluciju e, e, slika koje je satelitskih slika. Naša orbita temeljem e, tih informacija možete dati vrlo dobre prognoze za svaki dio svijeta koji su od strateške važnosti. Radi se o infrastrukturi za dvojnu uporabu, dakle imamo mogućnost e, zapriječiti pristup e, podacima e, i to deset ključnih podataka. Dakle, emitiramo televizijsku tehniku kako bi ti podaci postali na raspolaganju u Europi drugdje. Kontroliramo točno ono što dajemo svakome korisniku. To je jedno vrlo važno obilježje, dakle radi se o šifriranim podacima, a da se e, vratim na koje su to ugroze, e, koje su glavne e, dakle ugroze naše, našoj infrastrukturi. Prvo se radi o svemirskom otpadu imamo jedan manevar e, godišnje po svakom satelitu i imamo također manevre za meteorološke satelite a to počinje sa e, odgovornom politikom dakle mi se e, držimo standarda ISO 24113 to znači mi poštujemo orbite kao ne neopipljiva dobra a također manevri se temelje na upozorenjima koja dobivamo od Sjedinjenih američkih države, od GSPOK-a, e, zato jer imamo integrirani sustav taka da dobivamo tu vrstu informacije od njoh, a sada koristimo i e, usluge SET-a, to je svemirskog e, nadzora i praćenja iz Europe. Što se tiče svemirskog vremena, koristimo iz NOE, ali tu je napredak ograničen zato jer su sateliti osjetljivi zato na e, solarne aktivnosti i zapravo ono što je ključno za nas jest otpornost naših satelita ako imate e, sustav u e, realnom vremenu ako zaustavite usligu onda taj prekid treba e, trajati što je moguće kraće važna druga prijetnja jest povećanje kibernetičke sigurnosti i informacijske sigurnosti. Zato postoji e, dakle, informacijski sustav za e, upravljanje sigurnošću, dakle to je ISO 27000. Dakle, mi smo stalno e, razvijamo sustave zaštite Druga prijetnja, koja možda nije toliko vidljiva, je pristup e, spektru frekvencije i e, orbitnim e, podijeljenim vremenima. Dakle, ono što je glavna razlog za zabrinost, jer dajme ključni spektri frekvencije mogao bi ugroziti pristup našim podacima to je jedan primjer. Onda koordiniramo zajedno s komisijom, ali važno je da vi kao korisnici, da Europski parlament, da da shvatite kako naši sateliti, iako nisu dio sustava Kopernikus, su od bitne važnosti za zaštitu života i imovine građana. Gledajući gledajući u e, političko okruženje i u trendove, Naravno, puno je stvari koje znamo, postoji e, ono što je u e, svemiru ostaje u svemiru gdje dolazi do međusobnih sudara. Nedavno smo imali iskustvo sa uklanjanjem starih satelita koji su bili vojni sateliti za praćenje vremena no postoji i novi e, razvoj događaja koji predstavljaju izazov, a to je jedna od mogućnosti jest e, zapravo masovno širenje manjih satelita. To znači da se broj prijetnji može samo povećati, tako da je važno dobiti e, prave usluge za našu zaštitu. Kibernetička sigurnost, ne, ne trebamo o tome e, puno govoriti, vi to dobro znate, naravno e, gdje se sprijetnje vrlo brzo javljaju, ne samo za satelite nego i na tlu. E, ja, govorio sam o, već o frekvencijama. Ako gledamo na e, političko e, okruženje. Američka politika se mijenja, ne znamo e, koliko, e, u kojoj mjeri, ali jasno je da je sadašnja baza politika predsjednika Obame iz 2010. Vidimo da postoji jedna tendencija da se traži više neovisnosti i otpornosti prema suradnji, to je bila doktrina prethodnih američkih administracija. Kako će se to dalje razvijati ne znamo. Ako govorite e, sustavu informiranosti o stanju u svemiru sada postoji rasprava što ćemo mi učiniti, što će biti potpora komercijalnim operaterima, vjerojatno da ćemo dobiti jedan e, dvofazni sustav i kao što danas vidite e, svemirski program predstavlja naravno program koji uključuje milijarde dolara investicije. E, drugi važni trend koji je vezan za to jest komercijalizacija svemira e, i mjeseca i e, naravno naravno potrebno je da se to događa uz udovoljavanje sigurnosnim zahtjevima i naravno tu postoji nešto što je dodatak onom balansu između vojne i civilne uporabe svemira. Dakle, radi se o uvođenju upravljanja svemirskim prometom, dakle puno je rasprava o regulativi u tom e, segmentu što naravno trebamo pratiti iz Europe. E, e, pitanja za Europu, dakle ja se vraćam na modele ako nemate izvrstan sustav, onda nemate puno šansi da da imate da budete autonomni i da imate ulogu u, e, da ste u poziciji da e, pregovarate o zadovoljavajućoj razmjeni informaciji. Naš e, zaključak jest da e, Europa treba jednu dobro, dobar sustav za promatranje i praćenje. Što se tiče svemirskog e, vremena, postoje mogućnosti za jedan kombinirani sustav. E, sjetite se našeg integriranog sustava, ali mogli bismo imati europske operacijske misije L5 koji se raspravljaju u LIS, dakle dva integrirana sustava E, opraćenja kao i u meteorologiji. Naravno morate razminjivati podatke da biste došli do najbolje e, usluge. Dakle, tu je važna interoperabilnost i opet što je onda e, međunarodni okvir u koji se može uklopiti svaki prilog bilo iz EU-a ili iz SAD-a, to je drugo pitanje i na posljedku SSA u komercijaliziranom e, svemiru, o čemu se tu radi, o kojim se uslugama radi. Dakle, hvala vam lijepa. Hvala puno. A sada gospodin Flibre. I speak in French, uh, Madam President, thank you. Govorit ću na francuskom. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, puno hvala što ste mi danas pružili priliku da govorim ovdje pred vama i to u pravom trenutku, zato što prošle godine smo usvojili svemirsku strategiju i sada imamo čitav niz programa koji su u tijeku i koji služe evaluaciji i uskoro ćemo se ponovno obratiti Europskom parlamentu i vijeću u svezi s time. To će biti i e, predmetom idućeg više financijskog, više godišnjeg financijskog okvira. Hvala na ovom izvješću o svemirskoj strategiji kojeg smo e, izradili na odboru ITRE i vidjet ćete da je mnogo onoga što ću danas izložiti E, upravo dolazi iz te strategije. U okviru svemirske strategije su navedeni najvažniji ciljevi i najvažniji ciljevi su osigurati da Europa ima autonoman i siguran pristup svemiru. I to uz što bolje uvjete, jer to postavlja temelje za to da osiguramo europsku autonomiju kada je riječ o pristupu tehnologijama i osim toga naravno da se radi i o tome da moramo biti dobro opremljeni s obzirom na sve aktivnosti koje su planirane od europske strane u svemiru. Dakle, radi se prije svega o infrastrukturi, ali radi se i o civilnim i vojnim interesima i želim podsjetiti na to da je većina programa, bilo da se radi o Galileu ili su vrlo važni. Kod Galilea imamo direktniju vezu, jer tu imamo e, vojnu svrhu, ali i Kopernikus također ima jedan sigurnosni aspekt, no jedan od problema je taj da sagledamo kako ćemo moći postati učinkoviti kada se radi o korištenju Kopernikusa, kako bi ga mogli jače koristiti u civilnoj, ali i vojnoj zaštiti. Kod civilne sigurnosti tu je riječ o zaštiti granica. Osim toga želim naglasiti da mi sada trebamo jednu globalnu viziju Imamo dualnu funkciju, znači civilnu i vojnu i u okviru Europskog akcijskog plana za obranu koji je upravo usvojen, ali isto tako i u okviru onoga o čemu ćemo uskoro raspravljati u Europskom parlamentu, naime o prvom industrijskom programu gdje se radi o razvoju kapaciteta. Dakle, tu je situacija takva da kod programa za istraživanja svemira i obrane mi sada imamo vrlo kratke rokove. Govorimo puno o kibernetičkoj sigurnosti. Naravno, kibernetička sigurnost ima civilnu i vojnu komponentu, odnosno aspekt. I oba aspekta su ovdje važna. Što se tiče samog programa Kopernikus i Galileo, mislim da su oba programa pozitivno, da su zaslužila pozitivnu ocjenu. I ti programi su u tijeku i do 2020. očekujemo i operativnu komponentu. Zatim, e, što se tiče Kopernikusa, tu sve teče po planu. Korištenje sigurnosnih službi, to je današnja tema. Imamo tri različite dionika koji se time bave. Dakle, imamo e, satelitski centar Europske unije. Mislim da ste već jedan puta i pozvali direktora tog centra ovdje u odbor. Zatim e, Frontex i što se tiče sigurnosti na morima, to imamo i EMSU. Treba imati na umu da, a to ne zna puno ljudi, da Kopernikus da je Kopernikus e, skrojen prema potrebama, znači custom. Dakle, to je sustav koji satelitima omogućava da međusobno komuniciraju i tu nije potrebno prvo pričekati da dobijete pristupa sustavu. Dakle, podaci su odmah raspoloživi. To je jedan kriptirani sustav i to je sustav za prenošenje informacija koje su vrlo osjetljive i povjerljive. U tom kontekstu želim također naglasiti da u okviru Kopernikusa u sigurnosnom području smo razvili još jednu stvar. Ja sad to ne bih nazvao funkcijom za praćenje svemira. Uobičajeno je da Frontex koristi satelitske podatke također i podatke od dronova i to istovremeno koristi oba izvora. Dakle, postoje takozvani integratori i tu postoje različite platforme koje se koriste, ali vrlo je važno da imamo jedan otvoren sustav, jer kada se radi o praćenju situacije na zemlji, nijedan sustav nije savršen, ali što više podataka imamo i što učinkovitiji sustavi, tim bolje. Naravno, moramo uzimati u obzir i prirodne zakone. Zatim, tu imamo i otkup podataka, aspekt otkupa podataka. Jer često se neke događaje događaju tamo gdje sateliti ne mogu pratiti što se događa. A što se tiče sigurnosnog područja, dopustite da kažem još sljedeće. Trenutačno se vodi jedna rasprava i s obzirom na idući višegodišnji financijski okvir, to je GovSat.com, to je jedna inicijativa u području satelitske komunikacije. I tu slijedimo institucionalne ciljeve. Dakle, potrebni su nam pouzdani sateliti koji šalju iskoristive podatke i to u velikim količinama. Osim toga smo utvrdili da komunikacija u e, vladine svrhe je također jedno područje gdje raste potreba i tu smo sada dostigli jednu kritičnu granicu. Bilo da se radi o vojnom korištenju podataka ili civilnom korištenju Naime, situacija je takva da se puno govori o razvoju dronova e, sa velikim radijusom koji se mogu koristiti u mnogim područjima, a to naravno ovisi i o satelitima i o kibernetičkoj sigurnosti. Dakle, to su e, sve različiti aspekti jedno te iste teme. Ako ćemo koristiti dronove u sigurnom okružju potrebna nam je dobra komunikacija. Moramo moći komunicirati sa dronovima, a dronovi i sami moraju moći slati podatke i ako dronovi zaprimaju zapovjedi, onda se ne smije dogoditi da te e, zapovjedi e, čuju i oni koji imaju nekakve zle namjere. Osim toga, kod Satkoma postoje i neka druga područja korištenja u civilne i vojne svrhe, a mi na razini Europske komisije naravno izrađujemo analize potrebe i zamorili smo agenciju za obranu da također izradi jednu takvu analizu u vojnom području i sada imamo jedan takav dokument, a sada je upravo u jeku procjena učinka u vojnom području koja će biti predstavljena ove godine. Zakonodavni prijedlog će predstaviti Europska komisija i to u okviru novog VFO-a. U trenutačnom VFU, u višegodišnjem financijskom okviru, još ne postoje proračunske linije koje su predviđene za financiranje takvih inicijativa, osim obzora 2020. Zatim, MST. To je program, kao što je kolega već rekao, a još će i gospodin Densing reći nešto o tome, E, to je jedan e, program za kooperaciju na europskoj razini za praćenje svemirskog otpada. Od 2015. godine taj program SST postoji, a od 1.7.2016. E, taj program je pušten u rad. I ovaj koordinacijski okvir, to ste vjerojatno i vi već primijetili. 2013. još nije bio predviđeno u višegodišnjem financijskom okviru i zato smo ovaj program financirali odgodom sredstava i to kroz Galileo i Kopernikus. Dakle, od tuda smo uzeli ta sredstva. A kakva je situacija po pitanje ovog programa na početku je bila teška, imali smo početnih poteškoća i to iz jednog sasvim jednostavnog razloga. Dakle, ovdje se radi o tome da želimo osvariti e, ostvariti jednu sveobuhvatnu suradnju koja polazi od samih kapaciteta država i njihovih kriterija. Vi znate da međuvladina suradnja između država nije uvijek baš tako jednostavna, pogotovo ne ovdje u Briselu. A osim toga, moramo uzeti u obzir i cjelokupno okružje, okruženje i na temelju rezultata koje već sada imamo, moramo razmišljati o tome kako poboljšati sustav, također i s obzirom na idući VFO. A zašto nam je potreban europski sustav? Zato što smo do sada previše ovisili o američkom sustavu i sada više ne možemo se osloniti na to da će nam Amerikanci i dalje slati besplatno podatke, a isto tako ne znamo hoće li Amerikanci i dalje slati podatke o, o modalnostima onakvima kakve su trenutačno. Jedna trećina E, svemirskih satelita su europski sateliti i ako ubrojimo Galileo i Kopernikus, onda ćemo 2020. kao Europska unija imati preko 40 satelita u svemiru. Dakle, jedna trećina satelita u svemiru su u stvari u vlasništvu Europske unije, tako da možemo reći da ovdje imamo vlastiti sustav. Osim toga, u okviru ovog sustava moramo postići bolje upravljanje postojećeg sustava, ali isto tako nam je potreban jedan upgrade kako bi postigli autonomiju koju želimo. Dakle, prije svega ovdje mislim na neovisnost o SAD-u ali to ne znači da ćemo moći funkcionirati bez američkih podataka. Sustav koji je sada u planu postaje sve ambiciozniji, tehnološki gledano biti će sve skuplji i biti će sve potpuniji. Prije smo govorili samo o SST-u, a sada govorimo i o praćenju svemirskog okoliša, dakle SSA. I tu također imamo još i mogućnost otići korak dalje. Primjerice da e, pratimo i e, rizike koalizija, svemirskih koalizija. Ali to bi išlo korak dalje od SST-a. praćenje vremenskih prilika, prognoze mogućih koalizija, svemirski otpad. Ako sve to uzmemo u obzir najbliži objekti i tako dalje, onda naravno da i baza za SSD mora dobro funkcionirati i zato su nam potrebna dva velika poboljšanja. Kao prvo, potrebna nam je potreban nam je poboljšan kapacitet a to već je tako u nekim državama članicama, no ne smijemo dopustiti da tu radimo samo na temelju najmanjeg mogućeg nazivnika. Dakle, ne radi se samo o tome da uskladimo nacionalne sustave. Nacionalni sustavi funkcioniraju ali samo ako funkcioniraju treba imati pristup SST-u. Ako ne funkcioniraju, onda ne mogu imati pristup SST-u. Dakle, mi se želimo pobrinuti zato da svaka država da svoj maksimum kada se radi o zajedničkom SST sustavu. To je ta ideja koju mi imamo. Zatim drugo važno područje se odnosi na umrežavanje podataka. No tu isto tako važno da različite službe unutar e, Europe imaju povjerenje jedna u drugu. Jer e, ako ti konzorci međusobno nemaju povjerenja, onda ti doprinosi država članica neće biti moći iskorišten, neće biti iskorištena. Mislim da što se tiče tehničkog aspekta da ćemo vrlo brzo napredovati, zatim vrlo je važno umrežavanje, upravljanje je također vrlo važan aspekt, to je nešto što i države članice žele, ali isto tako nam je potrebna i promjena mentaliteta u nekim državama članicama kako bi postigli ono što želimo sustav je kao i mnogi druge europski svemirski e, sustavi i taj sustav se nalazi na europskoj razini zato što države članice same ne mogu postići takvu razinu i ovdje ne možemo raditi bez koordinacije. I zaključno tema kibernetičke sigurnosti. Svi govore o tome i ja sam se također kratko već osvrnuo na to. Znate da sada govorimo puno o hibridnim ugrozama i tu smo već izradili jedan okvir koji je već proveden. Glavna uprava GROW je tu odgovorna za koordinaciju unutar Europske komisije. Mislim da 12 ili 15 glavnih uprava je ovdje uključeno u provedbu, a 19. ovog mjeseca, dakle idućeg tjedna, ćemo predstaviti jedno izvješće i na temelju tog izvješća ćemo izraditi dodatne mjere ako utvrdimo da postoji potreba. I konačno Jako mi je drago da sam ovdje sama u Europskom parlamentu i želim iskoristiti ovu priliku kako bih izložio nešto što je za nas kao Europsku komisiju vrlo logično. Naravno, mi radimo na e, follow-upu vezano uz višegodišnji financijski okvir. Svemirsko istraživanje je skupo i stoga je vrlo važno naglasiti da se ovdje radi o obvezujućim rashodima. Dakle, mi smo započeli s tim radom i sada smo obvezni nastaviti. A u svemirskom programu, ali i u obrambenom programu e, sada dolazi do potrebe financiranja. Idući VFO, višegodišnji financijski okvir, će biti okvir u kojem će e, trebati uzeti u obzir e, sve izdatke u području svemira i obrane. I naravno da ste vi onda ti koji imaju zadnju riječ ovdje u parlamentu kada se radi o VFO i ja želim samo reći da će se ta ulaganja na kraju krajeva i isplatiti. Hvala vam lijepa. Sada je na redu direktor odjela za operacije i voditelj Europske svemirske agencije, gospodin Rolf Densing. Dobar dan svima. Hvala vam lijepa što ste me pozvali na sjednicu pod odbora za sigurnost i obranu. obranu. Podsjetio bih da je prije godinu dana ovdje bio naš ravnatelj koji je izvješćivao o sigurnosnim aktivnostima općenito, a budući da sam ja nadležan za odjel za operacije i voditelj Europske svemirske agencije. E, moj je zadatak danas izvijestiti o europskoj svemirskoj infrastrukturi, jer to je tema ove sjednice. E, mogu potvrditi da postoji osjetljivost svemirske infrastrukture s obzirom na uplitanje državnih i nedržavnih subjekata i postoji sve veća razina opasnosti koja proizlazi iz svemirskog otpada. E, mi vjerujemo da danas ima oko 750 e, e, tisuća komada otpada u svemiru koji su veći od jednog centimetra. E, ima ih oko tisuću koji su u funkciji, međutim e, ukoliko nisu pod kontrolom oni predstavljaju velik rizik i veliku opasnost. Podsjetio bih osim toga e, da ćemo uskoro lansirati mega konstelacije, a to će učiniti komercijalni subjekti. Nekih 600 satelita će biti postavljeno početkom sljedeće godine a postavit će se i e, tisuće satelita kako je najavljeno, a to nije baš korisno u ovoj situaciji e, kada govorimo o svemirskom otpadu i kontroliranom okruženju u svemiru. E, to svemirsko okruženje mora biti održivo i za naraštaje koji dolaze iza nas. Sada bih nešto rekao o upravljanju prometom u svemiru. Kao što postoji upravljanje zračnim prometom, e, koje je svakodnevna djelatnost u zračnim lukama, e, to nam je više potrebno nešto takvoga i u svemiru. Naravno, situacija je jednostavna. Ako krenete e, ujutro i sletite na večer, e, ništa ne treba učiniti. Međutim, ako imate tisuće objekata, onda moramo biti dobro upoznati sa okruženjem. Mi u Europskom odjelu za operacije upravljamo satelitima već 50 godina. Ove godine e, slavimo 50. obljetnicu našeg rada. Kada upravljate svemirskim letjelicama tijekom desetljeća stječete znanja o svemirskom okruženju i upravo zato je naš odjel za svemirski otpad e, međunarodno priznat, e, uživa dobru reputaciju što se tiče predviđanja sudara e, svemirskih letjelica koje nisu u funkciji. Kao što je već ranije spomenuto, što se tiče baze podataka o svemirskom otpadu, uvelike ovisimo o našim partnerima u SAD-u. Tu moram biti potpuno jasan. Da, mi zavidimo SAD-u, ali s druge strane oni s nama dijele svoje informacije i znanja i to je nešto na čemu možemo biti zahvalni. Međutim, Jan Vean, naš ravnatelj e, i ja sam e, snažno se zalažemo za to da se proširi e, znanje o svemirskom otpadu na globalnoj razini. I tu je važna potpora europskih nadležnih tijela. Ona bi bila vrlo korisna jer praktički svi se nalazimo u istoj situaciji. Svi mi želimo upravljati svemirskim letjelicama, i želimo da one opstanu, a ne e, da se sudare i propadnu. U duhu otvorene politike. Oni koji imaju najviše svemirskih letjelica najviše bi profitirali, a to nije Europa. Oni koji najviše upravljaju su vjerojatno oni koji su najviše odgovorni za širenje e, velikih količina svemirskog otpada. E, načelo otvorenosti dobro je poznato u sklopu programa Galileo. Kad sam došao na ovu raspravu, e, razmišljala sam o tome kako i na koji način govoriti o izazovima. O tome je dobro govorio gospodin Brune što se tiče međudržavne suradnje. E, I nedostatka usklađivanja u instrumentu za nadzor i praćenje SST e, i zapravo bi trebalo rješavati stvari e, ne samo na europskoj razini. A kada pozivamo na globalnu razmjenu podataka moramo biti iskreni i priznati sami sebi da čak ni na razini Europe ne razmjenjujemo podatke ni o tako jednostavnim stvarima kao što je svemirski otpad. Postoje i e, dodatne e, ugroze, spomenute su neke potencijalne zajedničke inicijative koje su u planu, e, postoji osim toga NOA, nešto što postoji u SAD-u, a slično je u Mecatu, mi uvelike ovisimo o podacima iz SAD-a i doista smo vam zahvalni na tome što s nama dijelite te podatke. Međutim, što se tiče propisa, e, Bojim se e, da je problem to što nemamo bazu podataka i tu su naši prijatelji i konkurenti korak ispred nas. E, bilo bi dobro znati u kojoj orbiti se nalazi koje tijelo. Od toga bi svakako profitirala i naša industrija i to bi bilo korisno za naše djelatnosti u svemiru. E, počeli smo razgovarati sa našim kolegama iz SAD-a o zajedničkim e, misijama na temu e, vremenskih uvjeta u svemiru. E, ideja je da postoji milijun kilometara od e, zemlje do sunca i to je ruta koja bi se definirala, a e, druga strana, recimo Europa, bi definirala jednu drugu rutu. Prednost je u tome da bismo nadopunjavali podatke E, dakle, SAD pokrene misiju, Europa pokrene e, misiju i onda razmjenjujemo podatke i razmjenjujemo instrumente. I na taj bismo način na koncu imali vrlo snažan sustav e, u svrhu zaštite zajedničkih interesa u svemiru. 2003. E, e, organizirali smo u listopadu veliki događaj na temu e, vremenskih uvjeta u svemiru. Činjenica je da se 46 od 70 problema na svemirskim letjelicama može pripisati vremenskim uvjetima u svemiru. Mi trenutačno provodimo jednu studiju učinka našeg programa na ovom prostoru i tu smo došli do e, položnog koeficijenta od 6 kada govorimo o koristima. Osim toga imamo program za podizanje razine svijesti o svemiru. Taj program pokrenut je 2005. bio je vrlo mali e, i zapravo države članice nisu bile sklone ulagati u ovaj program. Međutim, do sada se taj program udvostručio. E, barem na zadnjoj ministarskoj e, konferenciji u Lozanu 2016. Naišli smo na veliku potporu za naš program e, podizanja razine svijesti o stanju u svemiru. Praktički smo udvostručili financijska sredstva, odnosno investicije i to je najjači svemirski program nakon ESE. Kada govorimo o tom programu, postoje tri segmenta svijest i praćenje e, vrijeme i promatranje najbližih e, objekata jer tu iz toga proizlaze ugroze i za život na zemlji jer e, pitanje je trenutka kada će zemlja biti pogođena nekim od predmeta koji nekontrolirano lete u svemiru i postavlja se pitanje koja će šteta nastati. Spomenuo bih e, jedan događaj 2013. kada je e, jedna kometa ušla u orbitu u blizini grada čilijabinske Riječ je o predmetu koji je bio, imao snagu 27 puta veću od ruske nuklearne bombe. E, raspao se u atmosferi, međutim došlo je do jednog e, vala jednog udara u tom rijetko naseljenom području i došlo je do ozljeda zbog toga što su se raspala stakla na prozorima. Riječ je dakle o ozbiljnom problemom ESA promatra razvoj događaja i nastojimo eh, izdavati upozorenja i predviđanja, ali za sada je to više manje poput promatranja ptica. Mislim da ćemo prije ili kasnije morati krenuti s mjerama ublažavanja. I da zaključim, i vratim se na onu ideju da ova nastojanja trebaju biti intenzivnija na europskoj razini. ESA je tu. Njezin je cilj integrirati e, veliku europsku svemirsku infrastrukturu. To je nešto u čemu imamo iskustva i u čemu smo dobri E, trebamo prevladati ove rasjepkane strategije, rasjepkanu infrastrukturu i rasjepkane tehničke pristupe. Mi smo tu i možemo pružiti potporu. Hvala vam lijepa. Poštovana gospodo, hvala vam e, lijepa na ovim uvodnim izlaganjima. A sada otvaram raspravu. Možda bi gospodin Zrujevski kao izvjestitelj trebao biti prvi kojem bih mogla dati riječ. Izvolite. bardzo podziękować. Kao prvo puno hvala na ovim izlaganjima i jako mi je drago da napredujemo u ovome području i Kopernikus i Galileo, no i druge aktivnosti su vrlo značajne. Zatim imam još jedno pitanje, odnosno dva pitanja, jedan prijedlog. Radi se o jednom drugom aspektu. Kao prvo, meni se čini da ova nastojanja još uvijek nisu dovoljna kada je riječ o tome da potičemo vaš rad. Dakle, stručnjaci nisu informirani, ne znaju što se točno događa, ali kada se radi o potrebnim financijskim sredstvima, mislim da nam je potrebno puno više programa osvještavanja kada se radi o tome kakve napretke ste vi postigli i što vi točno radite. Mislim da je tu potrebno nešto učiniti. Mene bi zanimalo koliko, o kojoj količini svemirskog otpada se radi i koliko satelita godišnje e, se e, kvari zbog svemirskog otpada i osim toga da li postoje nekako suradnja sa vladama koje stvaraju najviše svemirskog otpada? Kako postići da bude manje svemirskog otpada i koliko bi to koštalo ako bi doista htjeli smanjiti ugroze koje prijete našim satelitima. Hvala. Gospodine Galer, puno hvala na zanimljivim izlaganjima, na ovim najnovim informacijama i moram reći da je to doista impresivno što se već sve događa u ovome području, prije svega u području sigurnosti i obrane. I naravno da nas u ovom području sigurnosti obrane najviše zanima kako mi kao Europska unija od svega toga možemo profitirati. Gospodin Brune je to već rekao, vaš cilj je autonoman i siguran pristup svemiru, to naravno vrijedi za civilno područje, ali i za ono što činimo u vojnom području. Osim toga, spomenuto je primjerice kod Galilea da je signal bolji nego e, koji smo do sada dobivali od naših američkih prijatelja. Sjetite se samo PRS-a. Ja sam uvijek vrlo nesiguran kada se radi o ovoj kratici. Vi ste rekli da sada trenutačno e, se izgrađuje sustav GovSat pa me zanima da li se tu radi o komunikaciji na razini vlada ili je već i sama vojska zainteresirana. Mislim da što se tiče troškova, tu smo već pre nekoliko godina o tome raspravljali. Dakle, ako želimo da to bude isplativo, onda to ne možemo činiti samo u civilnom području, za civilno područje. Kod nas je situacija bila obrnuta, dakle mi smo započeli civilnom području, ali mislim da trebamo proširiti i na vojno područje kako bi osigurali što bolji pristup. Dakle, pitanje koje želim postaviti koliko je vlada već iskazalo interes. Zatim, kada pogledam kakva je situacija sa ESOM, E, i tu imamo već 50 godina iskustva sa satelitima i mislim da se sada doista pruža ta prilika da se ta komponenta integrira u europsku infrastrukturu i jasno mi je kakvi problemi postoje. Ne radi se uvijek o istim državama članicama koje sudjeluju, drugačije su prilike financiranja, ali u onom područjima gdje već imamo postojeće satelite, da li možemo tamo udvostručiti investicije i mislim da bismo tu trebali iznaći način optimalnog korištenja kada se radi o infrastrukturi, ali i stručnjaka i mislim da je tu potrebno koordinirati između Europske komisije i ESE. To bi bilo vrlo važno, pa bi me zanimalo kako vi to vidite. Puno hvala. E, pan poseł Janusz Zemke, otiš nisam pevna, pewna, pan się zgłasza. Puno hvala. A sada gospodin Zemke, iako nisam sigurna da li ste se javili za riječ. Jeste, izvolite. E, rzeczywiście są... E, hvala. Puno hvala na vrlo zanimljivim informacijama. No, ja ipak imam još dva pitanja. Prvo pitanje je povezano sa Brexitom. Razmišljate li o tome kakvi će biti odnosi sa Velikom Britanijom nakon Brexita? Kako vi želite oblikovati te odnose? Ja mislim da bi bilo bolje da se pripremimo po tom pitanju. A drugo pitanje se odnosi na tehnički aspekti, tehničke izglede ovog sustava. Naime, ovaj sustav se temelji na novim satelitima, a svi mi znamo da sateliti imaju određen vijek trajanja i određen stupanj učinkovitosti. Pa bi me zanimalo koje satelite idućih nekoliko godina želite zamijeniti i kakvi će troškovi biti? Uh, Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem svim govornicima na vrlo korisnim izlaganjima. E, što se tiče predstojećeg Brexita, e, mislim da je to velika zasluga Europske svemirske agencije E, što imamo e, strukturu koja je izvan Europske unije, a to omogućuje Ujedinjenoj kraljevini da i dalje bude uključena zajedno sa drugim e, europskim zemljama i Europskom unijom što se tiče ovih pitanja, ali zanimali bi me vaši komentari o tome. Ima još nešto što je na neki način povezano s ovim. Zanimljiva su mi ova proračunska pitanja. Kakve će biti vaše proračunske potrebe? u sljedećem eh, višegodišnjem financijskom okviru u usporedbi sa sadašnjom razinom eh, financijskih sredstava. Možete li nam nešto reći o tome? I u kakvom je to odnosu sa doprinosom eh, Europske unije koji ona daje Europskoj svemirskoj agenciji? Imao bih još jedno pitanje, a odnosi se na pitanje sigurnosti. E, Brine li vas e, izvoz osjetljive svemirske tehnologije? Postoje li tu neke sigurnosne implikacije s obzirom na partnerske aranžmane koji postoje? Hvala. Zahvaljujem. Budući da se nitko drugi nije javio za riječ, ja bih postavila pitanje. Ispričavam se članica odbora ITRE, e, gospođa Kapel. Hvala lijepa. ITRE je također odbor koji je nadležan za svemir i mi smo pozvani na ovu sjednicu kako bismo sudjelovali u raspravi na ovu temu. E, smatram da svemir predstavlja veliki izazov e, i za Europsku uniju i za gospodarstvo. Postoji strategija Svemir za Europu, strategija komisije od prošle godine, a i ITRE je izradio izvješće o svemirskoj strategiji. Više puta danas ste spomenuli višegodišnji financijski okvir. E, vi znate da u tekućem okviru je predviđeno 2,6 milijardi eura za svemir, 7 milijardi za Galileo, sedam za Kopernikus i tri za istraživanje svemira, u prvom redu za obzor 2020. U sklopu prezentacije čuli smo da će zapravo u budućnosti biti potrebni daleko veća izdvajanja. Spomenuli ste program SST, e, pitanje svemirskog e, otpada. Kada čujemo e, kolike su tisuće komada u svemiru, to predstavlja veliku opasnost za našu sigurnost. Osim toga, spomenuto je i pitanje upravljanja prometom ako znamo da će se u sljedeće godine u svemir lansirati 600 dodatnih satelita, to znači da su pred nama veliki zadaci i velika izdvajanja s obzirom na sve veću gustoću u svemirskom e, prostoru. I u Europskoj uniji E, moramo biti svjesni toga da ćemo imati manje primitke u proračun nakon Brexita minus od 12 milijardi eura. Moje pitanje za vas Kakva je vaša strategija s obzirom na nove okolnosti? E, manja razina primitaka, veći izdaci, a osim toga američka strategija koju u ovom trenutku ne vidimo točno kako će biti, ali u svakom slučaju jasno je da će se SAD na neki način odvojiti i bit će nam sve teže nama kao europljanima sudjelovati u razmjeni podataka uh, u svjetlu troškova. Drugo pitanje. Uh, spomenuta je komercijalizacija svemirskog prostora. E, ne samo da Europa i različite države članice imaju određene gospodarske interese u svemiru, nego postoje razna poduzeća kao što je SpaceX i drugi koji lansiraju određena tijela u svemir. Moje pitanje je, postoji li strategija Europe kojom se pokušavamo nositi sa ovim privatnim investicijama? Postoje li neki zajednički projekti koji se planiraju? Kakva je vaša strategija? Hvala lijepa. A sada bih i ja postavila pitanje. E, dosta smo toga čuli što se tiče e, autonomije Europe u pogledu strategije i angažmana u svemirskom prostoru, a i što se tiče našeg pozicioniranja u odnosu na SAD i razine e, potrebne suradnje. a u određenoj mjeri tu je i konkurentski odnos. Međutim, e, moje pitanje se odnosi na neka druga partnerstva. E, zanimali bi me tu globalni trendovi, prednosti i izazovi koji postoje. E, sada bih molila da se osvrnete na postavljena pitanja i to istim redoslijedom. E, prvo dajem riječ dakle gospodinu Alenu Ratijevu. Puno hvala, govorit ću na francuskom. Prvo pitanje se odnosilo na broj satelita koji će postati inaktivni zbog svemirskog otpada i koliko svemirskog otpada u stvari nastaje. Govorili ste o ISO standardu 113 koji je tek nedavno uveden. Tu postoji čitav niz starih satelita koji više nisu pod kontrolom, koji su doista do kraja iskorišteni i te satelite je sada potrebno ponovno uhvatiti i mi nažalost tu nemamo više nikakvih drugih mogućnosti. Prošle godine jedan američki vojni satelit eksplodirao i to relativno blizu zemlje i e, to predstavlja veliku opasnost. Naravno da tu postoje i druge zemlje poput Kine koje pokušavaju stare satelite analizirati kako bi e, dobili nekakve sigurnosno obrambene podatke. Što se tiče svemirskog otpada, tu se služimo statistikama koje se svode na koalizije u svemiru i tu imamo jako puno stručnjaka u ovome području. Dakle, ovdje je potrebno činiti razliku između orbit basa, dakle geostacionarnih e, orbita i orbita blizu Zemlje i postoje mnoge mnogi sateliti koji su parkirani u orbiti i oni se smatraju e, vrijednošću, prije svega gospodarskom vrijednošću. Kakva je situacija po pitanju orbita koja se nalaze blizu planeta? Postoje međunarodna pravila koja se moraju primjenjivati i potrebna nam je sada jedno međunarodno tijelo koje će nadzirati provedbu tih pravila. Osim toga, svi dionici moraju izbjegavati stvaranje dodatnog svemirskog otpada, no sve to se trenutačno temelji na se nalazi na dobrovoljnoj osnovi, ali moramo se prilagoditi. Što se tiče troškova, mislim da hvatanje starih satelita to je nešto gdje nemamo baš previše tehnoloških mogućnosti, to naravno e, dosta košta. Zatim bilo još nekih e, pitanja, ali ta pitanja se nisu odnosila na mene. Mislim da će drugi gosti odgovoriti na ta pitanja, primjerice Brexit. Pretpostavljam da e, će Ujedinjena kraljevina i dalje sudjelovati u eu u Zatim koordinacija. To nije biznis, nego je svemir gospodarska veličina. Primjerice u SAD-u se razmišlja o komercijalizaciji svemira, pri čemu naravno u pozadini stoji industrija i njezini interesi. Dakle, industrija preferira plaćati usluge e, umjesto da e, traže neke usluge od javnog sektora. Dakle, radi se o dugoročnim ulaganjima, primjerice u slučaju SpaceX-a. I američki potpredsjednik je nedavno najavio da želi odletjeti na mjesec. Dakle, radi se o razvoju infrastrukture koja će poslužiti industriji. Dakle, Amerikanci žele puno ulagati, ali ako ćemo imati presnažan kapacitet, onda će naravno cijene pasti. To smo vidjeli i na primjeru slučaj X-a. Toliko od mene. Brune, pa, Direktor Brune, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Pokušat ću e, po redu odgovoriti na pitanja. Dakle, postavljeno je pitanje vezano za poticanje programa. Mislim da je to odlučujuće pitanje da bi se odgovorilo na njega, mora se prvo vidjeti koji e, je cilj kod Kopernikusa recimo. Znamo da, je, da se radi o sustavu koji je na početku e, uspostavljen da bi odgovorio na potrebe institucija, dakle vlada ili određenih regija. A potom se uz e, politike zaštite podataka pokušao stvoriti jedan ekosustav uz sudjelovanje malih i srednjih poduzeća i to se oslanja na politici prema kojoj podaci se e, besplatno trebaju staviti na raspolaganju i mogu se koristiti, a tim putem želimo postići da se, e, e, da se međusobno sklapaju znanja i da dalje koriste. Tako imamo kod Kopernikusa različite faze, Kopernikus incubator, stoga želimo provesti podatke kojima će e, provesti kampanje autrića. E, e, to izgleda izgleda možda bezazleno, međutim je isključivo, već je vrlo važno i posebno se na tome koncentriraju Amerikanci u okviru naze. U okviru Kopernikus programa, recimo, mi ćemo E, objaviti natječaj o e, najljepšim e, fotografijama. Dakle, znanstveno to možda nije od interesa, ali sa političkog stajalište i što se tiče poznavanja sustava i potencijala, to može jako puno donijeti. Je fotografije će se Eh, eh, evaluirati i jednostavno će se na taj način dobiti više spoznaja o sustavu. To je važno za izgradnju eh, popisa za kandidata za izbore. Onda o pitanju Brexita. Vrlo kratko, mislim da, je, da su održana dva dva pregovora s jedne strane tima gospodina Barnijeja i e, tima britanske vlade. Svemir u ovom trenutku nije predmet e, e, jednog regulative izuzeća, dakle sa, e, vidjet ćemo kako se e, nositi sa nekim općenitim aspektima i onda ćemo vidjeti da li će, e, da li će svemir imati određenu specifičnu ulogu tijekom pregovora. Tu mislim također na pitanje hoće li Velika Britanija i dalje sudjelovati u dakle, europskim aktivnostima ili ne. da to eh, eh, višegodišnji financijski okvir ja u ovom trenutku eh, ne mogu, ne mogu se izjasniti o toj vrlo važnom političkom pitanju. Vi ste govorili, vi ste naravno o pitanjima, naime radi se o pitanju postavljanja prioriteta. Dakle, ako se ništa ne promijeni, onda ćemo biti u e, neugodnoj situaciji, imat ćemo probleme. Dakle, ključno je da e, postavimo prioritete i naravno moja je zadaća kao e, službenik komisije koji je zadužen za svemir i obranu. Naravno da je važno postaviti prioritete za cijeli taj paket. Naravno, kada se radi o tome ako je obrana važna, što naravno je vrlo jasno da jest, no indirektno ste zapravo e, govorili o tome da postoji satelita koji su naravno u putanji, a kod Galileje, postoji niz satelita koji su odgovorni za to da upravo cijeli sustav e, funkcionira, a oni koji ne funkcioniraju moraju se nadomjestiti. To znači da e, se tada unos e, se sateliti nove inteligencije Dakle, mi imamo sedam različitih obitelji satelita i u trenutku i u ovom trenutku imamo dva u putanji. Dakle, A i B se nalaze u putanji, a to znači da moramo već sada sa natječajima i e, proizvodnjom, e, programima za proizvodnju e, krenuti sa generacijama C i D. Ako želimo stvoriti taj novi ekosustav korištenjem podataka Kopernikos i ako pokrećemo cijeli gospodarski sektor, onda će naravno sve to ovisiti o podacima koje mi stavljamo na raspolaganje. A ako zbog određenog podataka, e, taj e, tok podataka se prekida, cijeli je sustav koji e, smo željeli stvoriti bit će ugrožen. Kod izvoza ne vjerujem da se u ovome trenutku e, postavlja e, problem, barem ne što se tiče europskih programa. I mislim da tu e, odgovaram na pitanje predsjednice. U ovoj situaciji sklopili smo sporazume u okviru Kupernis, recimo sa Norveškom, potom sa SAD-om što se tiče razmjene podataka, a što se E, tiče Kopernikusa, podaci su dostupni, a onda ako pregovaramo s trećim državama, imamo sporazum sa SAD-om i sa Australijom, e, još je šest u pripremi, dakle imamo razminu podataka koja nije preko interneta, nego e, podaci E, su e, slobodno dostupni temeljem e, baza podataka, ali mora se razmisliti što se želi. Ili ćemo postaviti Aust, ili ćemo Australiji dati sve podatke na raspolaganje, iako za sastavljanje tih podataka naravno plaćaju europski porezni obveznici. Ali za podatke bez odgovarajućih algoritama ništa se ne može s tim podatke, ne može ih se obraditi. a u sustavu Kupernikus Europski su poduzeća bila ta koji su e, e, zapravo skupljala podatke, obrađivala ih, izradila logaritme. Te tri velike, ta tri velika poduzeća u Europi e, naravno da su sada osnovala trgovačka društva u Australiji i naravno veselimo se ako postoji e, način izvoza podataka, ali tu se e, mora razmisliti o tome što se što s time učiniti. E, dakle, oni koji su to pokrenuli, sa to oni su uvijek tako postupali. A i posljednja, posljednja stvar, gospodin Galer, dakle, institucionalne potrebe E, jesu li civilne ili vojne prirede. Mi naravno pokušavamo e, zadržati e, na, u vidu cijelokupni spektar, dakle i civilni i vojni, ali isto tako i za dvojnu uporabnu, odnosno instrumente za dvojnu uporabu, tako da imamo čak dvostrane mogućnosti uporabe, iako to nije bilo izvorno planiro u okviru Kopernikusa naravno kada se dobije potreban e, novac. Imamo sustav koji se oslanja na infracrvene podatke. To je posebno važno za zdravlje biljaka, ali isto tako i u nekim drugim područjima. Dakle, nešto što je povezano sa prirodom. Ako isti podaci budu ocijenjeni u nekom drugom kontekstu mogu se naravno koristiti za vojne potrebe i onda se zaista treba e, e, razmisliti želi li se prijeći preko te granice. Normalno je da počinjemo sa normalnim senzorima, ali onda to izaziva cijelu, cijeli lanac koji može e, ispunjavati kako civilne, tako i vojne ciljeve. Želim zamoliti direktora Densinga isto tako da se osvrne na postavljena pitanja. Hvala lijepa. Dopustite da odgovorim redoslijedom kako su pitanja bila e, postavljena. Gospodin Stojevici, 4500 e, e, satelita i 1500 ih je još uvijek u, e, u službi, dakle niz je onih koji nisu e, u funkciji, ali isto tako i ne može ih se kontrolirati. Dakle, imamo danas određene smjenice za ublažavanje svemirskog otpada, Dakle, da sve ono što je poslano u svemiri mora se također maknuti iz e, arbite i unutar, bilo pasivno ili aktivno, u, u, u okviru 75 godina. ESA je bila jedna od članica odbora koja je zapravo pokrenula te smjernice za ublažavanje i e, sa, e, e, sa, sa pojavom mega konstelacija mi ćemo morati pojačati te, dakle sa najavom novih satelita koji će biti stavljeni u orbitu Gospodin Gala, govorili ste o komplementarnost nacionalnih i europskih aktivnosti. Upravo je to bila moja poruka u području informiranosti o stanju u svemiru. dakle, e, Europski centar za svemirsku kontroli postoje postoji od 1967 E, e, sam e, akt o ujedinjenju je potpisao gospodin Stoltenberg. Imamo 50-godišnju kompetenciju u tom području i to je to je bilo deset godina nakon prvog sputnika koji je upućen u, svemir i deset godina prije slijetanja na mjesec. Dakle, mi smo u tom području 50 godina, dakle ne moramo i, ponovno izumiti e, e, e, kotač, dakle imamo kompetencije u tom području. Gospodin Semke, govorili ste o, odnosno pitali ste o Brexitu. ESA je međuvladina organizacija, dakle imamo 27 država članica do sad, uključujući Norvešku i Švicarsku koje nisu članice Europske unije i e, Ujedinjenu kraljevu koliko je još uvijek, <laughs> još uvijek je članica Europske e, unije koja je e, pridruženi član, imamo Sloveniju i Kanadu. Ja sam shvatio na posljednjoj ministerskoj sastanku u 2016. E, shvatio sam da je Ujedinjena kraljeva više u ESI nego ikad prije i to je bilo izraženo u e, financijskim e, doprinosima ESI i možda što je zanimljivo ovome odboru da je Velika Britanija najveći platiša za svemirske programe ESE oni e, naime plaćaju 25% e, priloga za e, program informiranosti o svemiru, što je vrlo veko, a isto tako u utjecaj svemirskog vremena ne samo da mogu utjecati na negativno na svemirske brodove, već E, isto tako mogu dovesti do prekida e, opskrbe energijom na tlu, što paralizira vladine infrastrukture i to, je, to se dogodilo u Škotskoj. Stoga je to svakako e, važno za Veliku Britaniju. Gospođa Kapu, ja ću govoriti na engleskom. Gospođa Kapl je kako se nositi sa tim ograničenim sredstvima za e, svemir. Naravno, vi se puno kompetentni u političkom području na tom e, tankom ledu ne, e, politike nego ja. ESA ima postoji dakle postoji e, e, puno veća sredstva koja se e, troše na svemir nego u nekim drugim nacijama koje imaju svemirske aktivnosti. Zašto bismo mi u našoj svemirskoj infrastrukturi kao jedna od glavnih gospodarskih sila na svijetu, kao regija koja ima koja zašto bi dakle smanjivali sredstva kada se radi o našoj e, vojnoj e, e, strukturi i usput napori da se postane, postane učinkovitiji. Gospođa je spomenula SpaceX. Mi smo poduzeli mjere kako bi smo bili ekonomični posebno kada se radi o e, SpaceX. Mi u ESI, napose glavni e, ravnatelj, e, je je vrlo privržen reklamiranju dakle zajedničkih zajedničke mogućnosti da i privatni sektor e, bude uključen u svemirske aktivnosti i da se većim dijelom koristi e, svemirom, dakle u većoj mjeri nego što je to slučaj u SAD-u. Da se vratim na pitanje predsjednice o partnerstvu sa drugima. Ono što bih ja želio pitati ovdje, odnosno zamoliti za potporu sa e, razine europskih političara za slobodnu politiku e, razmjenu podataka o svemirskom otpadu. Ako naime e, na svjetskoj razini ne uspostavimo sustave, dakle ako na svjetskoj razini uspijemo uspostaviti sustav za svemirsko praćenje i nadzor, to će naravno pridonijeti tome da svemir se očuva čistim, da naši sateliti ostanu e, operativni, da budemo sigurni. Naravno, to će biti e, pomoći i našem gospodarstvu, ali isto tako i omogućiti uštedu sredstava. Gospodin Van Orden želio je dati svoj drugi komentar, vrlo kratko, gospođo predsjednice, i ispričavam se što sam morao izaći iz dvorane jer sam imao nekih e, organizacijskih stvari s drugim sastankom možda ste odgovorili na moje pitanje, a kad nisam bio ovdje, ali nisam siguran e, kakav, kakva je projekcija troškova za idući VFO. Možete li nam tu e, dati e, odgovor na to, možda je na to odgovoreno, ali možda pojasniti stvar koju je spomenuo gospodin Densing, članstvo u Europskoj svemirskoj agenciji je naravno po državama i nije kao e, države članice Europske unije. Naime, to automatski ne znači da je država članica ESE, stoga možda ste vi to potvrdili. Ujedinjena kraljevina i njezin odnos e, prema ESI je nepromijenjen zbog Brexita. Direktore Densing. Also to contribute a i druga dva gosta ako žele mogu dati odgovor. Da, ja bih potvrdio. Ujedina Kraljevina je redovni član Europske svemirske agencije. Europska svemirska agencija sada ima zadatak provoditi europske svemirske programe, tako da imamo sporazume o suradnji u sklopu Galilea i Kompernikusa. E, tu postoji neko sivo područje koje nije definirano, tako da ćemo morati vidjeti kako će se to provoditi u praksi. Moramo vidjeti detalje. Ali, kao što je spomenuto, Ujedinjena kraljevina je povećala svoj doprinos koji uplaćuje ESI. Hvala. Zahvaljujem, poštovane dame i gospodo. Ovime zaključujemo raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Zahvaljujem e, našim e, gostima na sudjelovanju u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi prijepodnevne sjednice odbora za sigurnost i obranu e, na temu svemirske politika i e, sposobnosti u svemirskom prostoru. Tako da molim e, jedan aplauz e, za naše sugovornike. Hvala vam lijepa. A sada imamo vrlo kratku stanku od nekoliko minuta prije nego što krenemo sa